čistoj pitkoj vodi. To je temeljno ljudsko pravo. Također moramo se e, pobrinuti za rješavanje problema rasipanja vode i moraju i države članice poduzeti napore oko toga. E, drago nam je e, što su poboljšani zahtjevi za kvalitetu e, pitke vode, međutim imamo pred sobom još izazova. Prema nekim procjenama 40% pitke vode se gubi preko vodoopskrbne infrastrukture. Naravno, to je iz gospodarskog gledišta potpuno neprihvatljivo i mislimo da tu treba poduzeti strože mjere potrošači to plaćaju sve skupa na svojim računima za vodu. Drugo, a to je već rečeno, imamo nove e, izazove glede kvalitete pitke vode s kojima se moramo suočiti. Spominjali smo već endokrine disruptore, razne kemikalije koje imaju različite učinke te e, mikrotvari i druge tvari koje su štetne. Moramo se pobrinuti da u budućnosti imamo e, dobru pitku vodu i da rizik od onečišćenja bude manji. Važno je i da u Europi zajednički donesemo odluke e, čija će posljedica biti da e, i u okoliš odlazi e, kvalitetna voda. To znači dobra kontrola potrošnje vode i transporta vode kako bi se i ti rizici smanjili, recimo rizici povezani s vodovodom. To ne mogu raditi samo pojedine države članice to moramo raditi svi. Hvala gospodine predsjedatelju. E, kada građani Europske unije budu imali više povjerenja u pitku vodu iz slavine, neće toliko kupovati vodu iz boce. E, zato je važno to pitanje riješiti jer će se tako smanjiti i potrošnja plastičnih boca. Naime, ako će kvaliteta vode u kućanstvima e, biti dobra, tada se neće koristiti plastične boce toliko i uštedjet će se e, velike svote novca. Rekli smo već, govorili smo o štetnim tvarima kao što su endokrini disruptori i rekli smo da se te vrijednosti, e, dopuštene vrijednosti moraju smanjiti kako bi se e, povećala kvaliteta vode. Pozdravljam E, također napore koji se poduzimaju oko smanjenja mikroplastike. Nažalost, taj problem još nije dovoljno istražen, ali može imati učinke po zdravlje. Žalosno je što države članice se nisu uspjele usuglasiti oko zajedničkog stajališta e, po tom pitanju. Mislim da bi za građane Europske unije bilo dobro da smo dobili ovu direktivu još 22. ožujka na dan vode i to prije novog zakonodavnog razdoblja. U svakom slučaju zahvaljujem e, kolegi Dantanu i njegovim e, suradnicima i izražavam žaljenje zbog onih koji, nas, e, koji nisu iskazali svoju podršku i doprinos ovom dokumentu koji je važan prvi korak. Prego, minuti. Šojdrova na dvije minute. Drage kolege, voda predstavlja život. Ona predstavlja stratešku sirovinu i moramo se bolje brinuti za vodu i bolje čuvati. Jer i u Europskoj uniji postoje države i postoje krajevi gdje nedostaje pitke vode te se mora uvoziti iz e, dalekih krajeva. Voda postaje sirovina od strateškog značaja. Pozdravljam zbog toga europsku direktivu koja se e, ovdje revidira. I nakon 20 godina ovdje mijenjamo naš pristup vodama. Podržava apsolutno sve što je ovdje e, e, nabrojano. Dakle, pristup informacije, kvalitete vode, stroži zahtjevi koji se trebaju ostvariti po pitanju različitih parametara. Oni jesu e, važni, međutim istovremeno ne smijemo povećati cijenu vode. Ali ono što treba biti u prvom planu jest ljudsko zdravlje i to ne smijemo izgubiti iz vida. Države članice ostaju i dalje odgovorne za kakvoću vode i e, zato tu ne možemo primijeniti načelo subsidijarnosti. Isto to vrijedi kad govorimo o pristupačnosti vode jer treba e, transparentno pružiti informacije potrošačima. To je također vrlo važno. Također e, s vodom moramo postupati štedljivo. I također E, u nekim zemljama e, treba pasiti kako se pročišćavaju otpadne vode. Hvala gospodine predsjedatelju. Zahvaljujem i izvjestitelju Dantanu. Vidimo da je voda vrlo važan element u našoj globalnoj strategiji preživljavanja. Vrlo mali dio te vode je pitka voda i slatka voda, pa mi je drago da ćemo 3. travnja iduće godine u 16.30 ovdje u parlamentu e, dobiti prezentaciju izvješća o vodi Ujedinjenih naroda. To će biti e, prava povijesna, e, povijesni trenutak za nas jer nam je pitanje vode važno u razvoj održivih ciljeva. Kao što znate, bez vode nema održive prehrane, nema održivih e, namirnica, niti sredstava za prehranu životinja. Ako nećemo imati dovoljno vode, neće biti dovoljno niti hrane. Ciljevi 2, 6 i 7 naših e, u održivom razvoju upravo se obraćaju, upravo obrađuju tu temu u ruralnim područjima e, trebamo infrastrukturu e, koje još nemamo. Nekih 50% ljudi iz tih područja završava u bolnici zbog loše, vodi, to, loše vode i to je zato naša posebna odgovornost. E, važno je da na europskoj razini provodimo politiku koja će poticati promjene i u slabije razvijenim zemljama svijeta. Milijuni ljudi nemaju pristup čistoj vodi. Pa pozivam komisiju da razradi e, koncept prema cilju broj šest održivog razvoja koji se odnosi na čistu vodu i na sanitarna postrojenja i to će omogućiti ulaganja širom svijeta tako da i ljudi u manje razvijenim zemljama dobiju opskrbu kvalitetnom vodom. Hvala, a sada ćemo sa spontanim javljanjem za riječ, najprije zastupnik Farija. Hvala. Čestitam kolegu Dantenu na izvrsnom poslu. Podsjećam vas eh, na europsku inicijativu eh, pravo na vodu. Ja sam bio izvjestitelj za nju i tražili smo da do 2030. godine se poštuje šesti cilj održivog razvoja. To je univerzalan pristup u pitkoj vodi. E, želimo kvalitetnu vodu u Europi i drugdje. Trebamo izvjeći nedostatak pitke vode kojeg bi moglo doći zbog klimatskih promjena. Mi smo ponosni na kvalitetu europskih voda. A što se tiče pristupačnosti vode i njezine kvalitete, ovom direktivom će se bolje moći nadzirati kvaliteta pitke vode, a osim toga građani će imati više informacija u učinkovitosti opskrbe vodom, odakle voda dolazi. Treba zajamčiti vodu, to je i zdravstveno važno i to je socijalno pravo. Hvala lijepa. Sada e, dajem riječ povjereniku Avnomopulosu. Poštovani kolege, doista pozdravljam ove poruke koje smo čuli iz ovog doma, iz parlamenta, kojima se potvrđuje da Europska unija treba odgovoriti i djelovati u interesu naših građana i da svi podržavaju e, ciljeve održivog razvoja i bolji pristup vodi. Nadam se e, da ću vidjeti da će se to održavati u prvom stajalištu, u prvom čitanju, tako da parlament dođe u dijalog sa ambicioznim stajalištem kada se radi o kvaliteti naše vode, zaštiti zdravlja i pristupu vodi. Želim ponoviti da komisija e, je spremna pomoći su zakonodavstvima da postignu sporazum kojim će se podržati ciljeve koje sve dijelimo i kojima ćemo se pobrinuti da naši građani imaju najveću moguću zaštitu zdravlja sljedećih desetljeća. Želim vam uspješno glasovanje i još jednom vam hvala na, tom, na vaše predanosti ovom predmetu. E, hvala lijepa povjereniku, a sada replika izvjestelja gospodina Dantena. Da, ovo je posljednji puta da ja pred ovim parlamentom predstavljam izvješće. I zato vam želim iskreno reći sve ono što osjećam nakon što sam čuo nekoliko neistina večeras kada govorimo o cijeni vode, ne govorimo o cijeni vode, već usluge koja se pruža u opskrbi vode. Kada govorimo, e, govorimo o tome koliko e, košta pročišćavanje vode. A ja e, shvaćam što traži 2 milijuna europskih građana koji su potpisali peticiju za to da voda bude pristupačna svima. Svi želimo to isto ali također e, shvaćam što traži i milijuni građana koji kažu da trebamo imati umjereno e, cijenu vode kako bismo mogli opskrbiti vodom europske građane i sačuvati njihovo zdravlje. Ne možemo se igrati e, sa znanstvenim podacima. Svjetska zdravstvena organizacija nam daje redovito podatke i njih trebamo uklopiti u zakonski tekst. A isto tako što se tiče preporuka trebamo tražiti da nam da Svjetska zdravstvena organizacija metodu procjene. Za mikroplastiku Svjetska zdravstvena organizacija to nije napravila, baš kao niti za endokrine strukture i moramo dakle nastaviti raditi vrlo odlučno, to je točno, jer voda predstavlja život. A trebamo zahtijevati da voda bude visoke kvalitete za sve. Ako pokušamo poboljšati kvalitetu vode iz vodovoda, ako građanima kažemo da će u svim situacijama imati kvalitetnu vodu, ako to ostvarimo onda nećemo koristiti plastične boce. Građani trebaju znati da im voda iz vodovoda e, je puno jeftinija, puno jeftinija od one u bocama, ali u nju treba imati apsolutno povjerenje. Gospodine povjereniče, vi ste jedini koji u ovoj vijećnici pred vama imate čašu vode. Molim vas dakle da dignete ču čašu i e, da se bavimo time da evropski građani dobiju kvalitetnu vodu i imam povjerenja onima koji će doći ovamo poslije nas u tom smislu. Hvala lijepa, rasprava je ovim zaključena, a glasanje će biti sutra. Na dnevnom redu je sada zajednička rasprava o interoperabilnosti među informacijskim sustavima u Europskoj eh, uniji. Izvješća Melo i Lenarc. Sada ima eh, riječ izvjestelj Lenarc. Izvolite. Eh, hvala gospodine predsjedatelju. Ovim zakonom smo poduzeli važan korak za veću sigurnost u Europi. E, na ovaj način ćemo brže doći i ući u trag teroristima i kriminalcima, bolje štititi granice i osigurat ćemo e, to da se kriminalci više neće moći skrivati iza lažnog identiteta. Ovdje u Strasburu, par kilometara od nas, u zgradi EU-lize, u bunkeru se nalaze serveri gdje su pohranjene naše sigurnosne informacije. Ti su e, serveri tamo postavljeni na razmaku par centimetara jedan od drugoga. Međutim, još uvijek nije moguće e, ih povezati da međusobno komuniciraju. E, budući da nema te povezanosti, ponekad imamo slijepe točke u informacijskim sustavima. To sada želimo e, riješiti. Policajci preko e, funkcije traženja bi mogli imati pristup informacijama koje su im potrebne za njihov rad. Također imamo službu e, biometrijske usporedbe podataka. Tamo se vide naši otisci prstiju, naša lica i bilo bi puno jednostavnije da se cijeli taj posao odvija unutar jednog sustava, a ne da imamo puno različitih sustava. To će biti jeftinije, pouzdanije, jednostavno bolje. E, ne trebamo iznova otkrivati toplu vodu, nego moramo ciljano koristiti energiju. Također, zajednički registar e, identiteta bi mogao pohraniti biografske, biometrijske podatke ljudi koji nisu iz Europe. E, tamo postoje inteligentna rješenja za pohranjivanje tih podataka i ti sustavi dobro rade. Mogla bi se bolje e, kontrolirati i kvaliteta rada sustava, a službena mjesta koja se bave provedbom zakona mogli bi bolje vršiti kontrolu identifikaciju. Također mogli bi se otkrivati i više struki identiteti E, recimo, prošle godine smo otkrili da kriminalci ponekad imaju i 20 različitih identiteta koji su u našim sustavima. Recimo, terorist Anis Amri je imao 14 različitih identiteta pod kojima je bio registriran u sustavima. To treba u buduće izbjeći. Parlament je već na početku rekao da ovaj prijedlog možemo usvojiti samo ako se štite E, temeljna prava naših građanki i građana. Ovaj e, prijedlog mora ići ruku pod ruku sa pravima e, na zaštitu naših građana. Ne ne bi se trebali prikupljati neki novi podaci, nego ovi koji već postoje se moraju koristiti na bolji način. Znači koristit ćemo sustave koji već postoje. Imamo sada novu web aplikaciju koja e, građanima pomaže da bolje štite svoja prava. S novom uredbom bismo dobili novi način rada i već ćemo iduće godine profitirati zbog toga. Zahvaljujem povjereniku Avramopulosu, zahvaljujem e, Nunu Melu, mom su izvjestitelju, e, zahvaljujem i svim savjetnicima koji su nam pomogli e, da ovdje postignemo dobre rezultate u radu na ovom predmetu. Interoperabilnost će pomoći da Europa bude sigurnija. U to sam uvjeren. Ljudi koji štite našu sigurnost, policajci na ulici, službenici na graničnim prijelazima, tim ljudima trebamo dati dobre instrumente da mogu dobro raditi svoj posao. Sada ću dati riječ su izvjestitelju, drugom izvjestitelju, gospodinu Melu. Hvala lijepa. Hvala predsjedniče povjereniče. O čemu se tu radi? Govorimo o pristupu, brzom pristupu, vrlo važnim informacijama na sustavnoj i učinkovitoj osnovi, na način koji je pod kontrolom. To je od temeljne važnosti ako želimo kontrolirati naše vanjske granice kako bismo ograničili terorizam i e, kriminal. Danas je, na primjer, jako teško e, prepoznati predmete višestrukih identiteta i razne vrste e, prijevare koje se provode na temelju ukradenih identiteta. Mnoge vlasti E, e, e, mnogobrojne vlasti imaju takve informacije. je pošteno reći da takve informacije ne postoje. Problem je u tome što se one ne dijele. Svaki sustav ima neku vrstu prepreka koje postavlja i ljubomorno čuva informacije koje čuva u svojem profesionalnom sektoru ne žele ih dijeliti zato što ih ne moraju dijeliti. U stvari istina je da to sada ni, ne postoji učinkoviti sustav e, putem kojeg bi mogli dijeliti te informacije. E, mi u ovom parlamentu smo iskreno radili zajedno e, i izvjestitelj u Sjeni je tu bio zaista angažiran i gospodin Lenar, jako mu zahvaljujem i imam ovdje jednog povjerenika ovdje i povjerenik Avropolos je također e, bio na našim sastancima, osobno je tu odgovarao. E, e, dakle, radili smo na interinstitucionalnoj osnovi i parlament i komisija su zajedno uspjeli pokazali da kada rade na nečemu što je za jedne i druge visokog prioriteta, da mogu odgovoriti na potrebe naših građana. Ovo je jedno vrlo tehničko izvješće, no svi smo uspjeli naučiti E, radeći na tome. Ako ova rješenja koja su u ovom dokumentu budu zaista provedeni, e, e, naši građani bit će sigurniji. Na primjer, slučajevi višestrukog identiteta u terorističkim, u terorističkim napadima u Njemačkoj. Jedan od terorista je zatražio azil sa 14 različitih identiteta. Jedan od turijskih e, e, terorista bio je registriran na osnovi sedam različitih e, identiteta. To je zaista nešto što nas uzbunjuje, što, što zvoni na uzbunu. Naši građani ne mogu to shvatiti. Oni ne mogu shvatiti e, da se dogodio napad u Francuskoj, a da informacije o tome koje su postojale u Belgiji nisu bile prenesene i obratno. Dakle, ne radi se zapravo o nepostojanju dobre volje, nego o nepostojanju e, djelatornog e, sustava koji bi omogućio vlastima koje imaju dobro osnovane sumnje o nekim pojedincima da ili dobiju da podijele te informacije. Moramo uvjeriti naše građane e, da imamo pravilnu e, odgovarajuću kontrolu naših vanjskih granica, da se borimo protiv terorizma i kriminala. Jer svi nedostaci u našem odgovoru e, bit će na koncu završit će smrtima, dovešće do smrti i takvih terorističkih napada. Dakle, moramo biti djelotvorni i učinkoviti u toj borbi. Jako sam ponosan što na kraju ovog mandata sam bio suizvjestitelj e, u ovoj temi. Jako je glavno da smo došli do vrlo pozitivnog rezultata. U dobroj smo volji zajedno radili učinkovito. Hvala da riječ ima komisije, najprije povjerenik Avramopoulos, nakon toga povjerenik King kojem hvala što je došao. Hvala vama, puno, lijepo ste nas ugostili. Dragi kolege, ova rasprava je zaista ključan trenutak za Europsku uniju. Vjerojatno je, naglašavam vjerojatno, jer ima još uvijek e, pitanja za koje još uvijek e, čekamo, ali e, vjerojatno da ovog puta, po zadnji puta na plenarnoj sjednici raspravljamo o ovoj temi. Prema tome, došao je trenutak da se zapitamo što smo ostvarili u posljednjih pet godina. Prvi puta kada smo raspravljali na tu temu bilo je krajem 2014. godine. Tada smo izravno vidjeli promjenu načina suradnje po pitanjima sigurnosti među državama članicama. Kako bismo premostili tabue vezani za sigurnost u prošlosti i na, da na unutarnju sigurnost gledamo kolektivno, kao kolektivnu europsku sigurnost gdje se sve to može ostvariti samo s više povjerenja i s bližom suradnjom. U tom smislu današnja je rasprava upravo dobar primjer kako smo napredovali u posljednjih pet godina. Interoperabilnost našeg e, informacijskog sustava za granice, migracije i sigurnost je tema koja se odnosi na sve nas. Interoperabilnost je e, važna, možda zvuči previše e, stručno, ali to je ono što mi trebamo. Moramo povećati sigurnost evropskih građana, moramo zaštititi i bolje upravljati našim zajedničkim vanjskim granicama, kao što moramo i bolje regulirati migracije. Upravo iz tih razloga izražavam zahvalnost su izvjestiteljima gospodinu Lenacu i gospodinu Melu. Zahvaljujem također izvjestiteljima u Sjeni i njihovim suradnicima. Oni su shvatili koliko je ovaj prijedlog važan. Prijedlog što smo ga podastrli prije nešto više od godinu dana. Jer ovo je najbolji način da se interoperabilnošću borimo protiv manjkavostima i da se nosimo s problemima kao što su teroristi koji prelaze granice. Ovdje vidimo primjer Europske unije u najboljem izdanju. Trebamo dati potporu graničnim i policijskim službama koji trebaju raditi svoj posao i štititi građane. Interoperabilnost znači isto tako i Europsku uniju koja je zaista istinski unija sigurnosti, koja se bavi izazovima i problemima koji postoje na holistički i sustavan način. A sve to istovremeno osiguravajući da tijekom tog procesa i uz vašu veliku potporu dakle omogućujemo puno poštivanje ljudskih prava. Interoperabilnost nije veliki brat ili pak neka super baza podataka, a da se pritom ništa ne mijenja pristupu službenika svim onim podacima u našim sustavima. Agencija o temeljnim ljudskim pravima i europski nadzornik baza podataka je pokazao od prvog dana da su sigurnost i privatnost dvije strane iste medalje, a u Europskoj uniji možemo i moramo osigurati jedno i drugo. Dragi kolege, naši građani žele jaču i snažniju Europu i više Europe po pitanju sigurnosti. To nam pokazuju sva ispitivanja javnog mnjenja. To nam kažu naši građani kad god se s njima susrećemo. A ovaj tekst bit će zaista presudan da bismo našim građanima omogućili sigurnost. U godini europskih izbora ovo je od izuzetne važnosti. Mi konkretno djelujemo i odgovaramo na ono što istinski brine naše građane. Zaista opravdano možemo biti zadovoljni i ponosni na ovo ostvarenje. Zahvaljujem svima onima koji su pridonijeli e, radu i ostvarivanju toga su izvjestiteljima Lenacu i Melu, a naravno Ovdje želim zahvaliti i mom dobrom prijatelju povjereniku Kingu koji je zaista predano radio kako bismo došli do ovog uspješnog ishoda. Hvala lijepa povjereniku Avramopoulosu, a sada dajem riječ povjereniku Kingu. Thank you, uh, Hvala uh, predsjedniče, uh, poštovani zastupnici. Mogli smo smisliti bolje ime. No, interoperabilnost je presudno važna iz nekih razloga koje smo upravo čuli. Počeli smo tako što smo postavili pitanje onima koji su na prvoj crti bojišnice kako možemo pomoći, što im treba. Odgovorili su da postoje neka otvorena pitanja o tome kako e, e, postupati i koristiti informacije. Osobiti izazov odnosio se na E, prepoznavanje ljudi koji koriste višestruke identitete. Čuli smo da je to dovelo do nekih strašnih terorističkih napada. Jedan od razloga e, zašto su oni na prvoj crti bojišnice se osjećali povremeno frustriranima e, zbog bio je način kako e, se koriste naše baze podataka za cijelu Europsku uniju i kako one međusobno djeluju i kako, ili kako uopće nemaju nikakve međusobnog djelovanja na e, djelotvoren način. I zato smo mi odgovorili da ćemo poduzeti korake i pokušati ćemo im pomoći, pokušati da mogu e, svoj posao obavljati da, nam, da, da mi budemo sigurni policijske službenike, granične e, e, e, čuvare smo pokušali osposobiti, dati im sve situacije da mogu obavljati svoj posao, da uklonimo neke crne točke, neke praznine i to je upravo što naši građani i očekuju od nas kao što je podcrtao gospodin povjerenik Abramopoulos. E, mnogi građani pretpostavljaju da mi to već i sada možemo raditi. Zaista je toliko važno što smo mogli doći do ove točke, poduzeti ovaj korak. Svi mi koji smo u tome sudjelovali odmah smo znali da postoje e, mnoga e, složena i osjetljiva pitanja e, koje je trebalo rješavati ako smo htjeli postići uspjeh. I zato ja mislim da možemo s pravom priznati kao što su svi govornici do sada napravili da smo do ove točke došli na način što smo djelotvorno zajedno radili. Libe, u cijelom parlamentu, vijeće, Europska e, e, agencija za nadziranje ljudskih prava, temeljnih ljudskih prava, e, to je pozitivan dio posla koji smo bavili. Pokazali smo da možemo integrirati sve te različite dionike od samog početka našeg rada. Pokazali smo da možemo E, provesti djelotvornu sigurnosnu politiku e, unoseći podatke od onih koji rade na tome od samog početka, a onda kasnije u tom postupku i njima dati priliku da provjere je li ono što radimo doista, da li to doista temeljno i učinkovito poštuje e, ta osnovna prava. Ovo što smo do sada post postigli poboljšat će upravljanje šengenskim vanjskih granica, e, poboljšat će unutarnju sigurnost svih naših država članica. Oni koji rade na provedbi zakona, e, e, čuvaju granice, imat će lakši pristup informacijama koje smiju koristiti, imat će bolju priliku utvrditi kada je neko registriran sa višestrukim identitetima Mm, otkriti one koji se kriju iza viših strukih identiteta, ali će isto tako olakšati putovanja svim legitimnim putnicima. I pri tome bili smo, vrlo smo oprezno e, željeli zadržati namjerne ograničenja, čuvati temeljna prava, obrada podataka bit će ograničena samo ono što je nužno e, potrebno i razmjerno. Neće se prikupljati nove informacije u svrhu interoperabilnosti. Uistinu, ako tako mogu reći, ova kontrola koju vrši Europski parlament e, u odnosu na ovaj predmet e, dodatno je pojasnila zaštite i zaštitne mehanizme. Na primjer, što se tiče prava na informacije. To je nešto što bi ja jako pozdravljamo. Rezultat je jedan snažan zakonodavni akt koji govori o sigurnosnim potrebama naših država članica, e, koristi inovativne tehnologije, ali uključuje i zaštitna sredstva e, kako bismo i potpuno poštivali temeljna prava. Zaista sam jako uživao radići, ako mi dozvolite i reći nešto osobno, e, surađujući sa izvjestiteljima, gospodinom Landersom i Melorom, E, mislim da nije e, uobičajeno to ovdje reći, ali evo dvije sekunde samo i želim zahvaliti i timu komisije koji je zaista jako puno na tome radio. E, puno puta su dugo radili i zajedno smo postigli ovaj rezultat. Kada ovaj zakonodavni akt bude usvojen, onda ćemo svi mi sve morati pobrinuti da se djelotvorno provede, započevši e, sa EU-lisom, to je agencija za koju znam da uživa punu potporu ovog doma. Moramo se pobrinuti da sve te mjere koje smo sada dogovorili i zaista budu provedene u praksi inovacije koje smo mi e, e, postavili, koje ste vi naglasili, napravit će nešto drugačije za sigurnost na terenu, ako budu i kada budu potpuno provedene kolektivno na razini Europske unije i u svakoj pojedinoj državi članici. Sigurna sam da će parlament željeti nastaviti blisko pratiti E, nastavak na ovaj predmet i pitanje njegove provedbe. Što se nas tiče, komisija će osigurati potporu, financiranje e, i e, kada bude potrebno i nećemo okljevati, iskoristiti naše ovlasti prisilne provedbe tako da se pobrinimo da države članice ispune obveze koje su preuzele. Dakle, sve ovo dobro je za Europsku uniju, za sigurnost naših građana i za ovaj dom. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa povjereniku Knjigu, a sada ćemo sastati mišljenja klubova zastupnika. U ovoj fazi nećemo prihvaćati mm, plave kartone. Najprije zastupnik Radev u ime Europske pučke stranke. Hvala lijepa. Gospodine povjereniče Avramopoulos, povjereniče King, dame i gospodo. Za početak želim zahvaliti izvjestiteljima na radu e, prilikom izrade ovih izvješća. Teroristički napadi posljednjih godina pokazali su da u europskom sigurnosnom sustavu postoje manjkovosti. Jer nacionalne vlasti imaju puno informacija, međutim ne dijele te informacije zbog toga što ne postoji odgovarajući mehanizam. Europska unija razvila je različite sustave, ali svaka od njih treba imati je sasvim e, zasebna i ne provjerava se informacije iz drugih sustava. Iz tog razloga zaista je bitno da omogućimo interoperabilnost sustava. Drugim riječima, treba omogućiti da pojedine europske e, baze podataka, šengenska i druga, međusobno komuniciraju kako bi policajac ili e, graničar mogli vidjeti za slučaj da postoji e, znak uzbune vezan za jednu osobu iz te baze podataka. Drago mi je da će se moći zaista E, sveobuhvatno provjeravati osumnjičene na osnovi tih podataka. Moći će se također na taj način ustanoviti postoje li višestruki identiteti i uspoređivati informacije iz različitih baza podataka. Pa će se na taj način bolje moći ustanoviti je ta osoba opasnost za europsku sigurnost. A istovremeno kako se ne bi E, kršila prava nevinih ljudi, zajamčit će se privatnost osobnih podataka. Zato što će samo službene osobe imati pravo tom sustavu. Kako bi interoperabilnost bila uspješna, države članice moraju dati visoko kvalitetne podatke u europsku bazu podataka. Samo na taj način moći se boriti protiv terorizma i nelegalne e, imigracije. Hvala, Mirije, izvolite. Ovo o čemu danas govorimo je e, zakonodavstvo gdje smo kolegica i ja jako puno radile na tome da se e, sačuvaju prava bilo kojih osoba e, kako se ta, ti podaci ne bi zloporabili. Radimo, ovdje govorimo o velikom sustavu e, informiranja, velikim bazama podataka. Mi, socijalista i demokrata, nismo bili spremni dovoditi u pitanje temeljna prava europskih građana. Mi imamo kao prioritet sigurnost, ali isto tako i zaštitu podataka. Trebamo imati učinkovit sustav razmjena podataka između europskih informacijskih sustava koja služi e, onima koji rade na pograničnoj policiji, u policiji, u konzulatima i koji se bave migracijama. Zbog toga socijalisti i demokrati traže vrlo jasnu formulacije kojima će se štititi osobni podaci naših građana kao i njihova privatnost. I također mi e, smo se založili za mehanizam za slučaj da neki evropski građani nemaju ispravne podatke o njima u bazama podataka. Unijeli smo to i tako da osobe koje žele e, neispravno upisane podatke ispraviti to mogu učiniti putem odgovarajućih kanala mi ne želimo zbog sigurnosti zanemariti prava naših građana, uključujući i pravo da se u potpunosti zaštite njihovi podaci. Želimo uspostaviti ravnotežu. Hvala sada zastupnica Stevens na minutu i 30. Poštovane kolegice i kolege, poštovani gospodine predsjedniče, Govorimo o interoperabilnosti, odnosno konektivnosti među europskim bazama podataka. Postojeći e, podaci, recimo o viznom sustavu, ali i drugi. To se odnosi na te podatke. Kada neki stranac dođe u Europu, e, a treba vizu, zatim e, traženi kriminalci i tako dalje, sve će se to moći, pronaći jednostavnom pretragom. Moći će se uspoređivati otisci prstiju i moći će se vidjeti postoji li možda više struki identitet jedne te iste osobe. Ako policijske službe nisu u mogućnosti identificirati određenu osobu, e, dobit će tu mogućnost da e, posegnu za jedinstvenom bankom podataka. Imali smo prošle godine povećani broj migranata koji su na neregularne načine se zadržavali u Europskoj uniji i e, sigurno je to doprinjelo i terorističkim napadima koji su se dogodili. E, na graničnim prijelazima štiti se naša sigurnost i irregularni ulasci u Europsku uniju. Zato je važno da policija i e, služba, e, službe na graničnim prijelazima imaju na raspolaganju ovakve instrumente. Naravno da e, e, je važno i to što sad imamo sve propise potrebne za zaštitu podataka. Nadam se da će parlament usvojiti ovaj zakonski paket velikom većinom i da će države članice također to brzo provesti u svojim zemljama. Hvala. Zastupnik Depre ima riječ. Hvala lijepa. Dobro večer povjerenicima. Danas je jedan lijepi, lijepo slavlje. E, Na jednoj raspravi došlo su dva predstavnika komisije koje međusobno komuniciraju i zaista ne krije zadovoljstvo. Jer ako je jedan dosije koji smo trebali napraviti u ovom paralelnom sazivu radi se o interoperabilnosti. Radili smo o na različitim bazama podataka posljednjih, e, e, posljednjih godina koje sve mogu citirati, ali međusobno nisu povezani i na taj način njihovi korisnici gube dragocjeno vrijeme kada ih konzultiraju. Interoperabilnost unosi četiri novine koje podržavam. Podržavam stvaranje novog europskog portala za e, potragom gdje europski policajci i granične službe mogu istovremeno provjeravati sve podatke vezane za sigurnost i kontrolu vanjskih granica, umjesto da moraju te baze podataka zasebno konsultirati, što je sada slučaj. Ja e, također podržavam otkrivanje multi e, višestrukih identiteta. Tako će evropske vlasti moći provjeriti prevare pitanjem identiteta gdje su osobe popisane pod različitim identitetima u različitim bazama podataka i na taj način ih se ne može stvarno identificirati. Pozdravljam također zajednički popis koji će omogućiti da se zna tko su građani trećih zemalja koji su na teritoriju unije. A isto tako pozdravljam podjelu informacija iz baza podataka o biometrijskim identitetima. Činjenica je također da će se i dalje uspostaviti sve zaštite privatnosti i boza podataka. Ja e, zahvaljujem naše e, kolege na ovom izvješću i moram im reći da će klub zastupnika ALDE glasati za njihova izvješća. Ovo je danas posljednji puta da se javljam u ovoj vječnici, pa mi je jako drago da se mogu javiti na temu ovog dosija. Hvala lijepa zastupniku Depreu, sada zastupnik Franc na dvije minute. Drage kolegice i kolege, rasprava o interoperabilnosti informacijskih sustava u EU, uniji to nije samo E, tehnička rasprava, to su politička pitanja ovdje. Zaštita podataka. E, stručnjaci su nas upozorili da ovakvim povazivanjem poslije više nema povratka. U radnoj skupini imali smo članak 29 oko kojeg smo izražavali dvojbe u pogledu e, sigurnosti i zaštite podataka. Naime, tamo postoji načelo svrhovitosti Znači treba spriječiti da se sve o, nas, o nama zna i da se e, na središnjem mjestu vode te informacije. Međutim, to ćemo upravo e, stvoriti e, i to stvorit ćemo središnji registar identiteta CIR kojem će svi moći pristupiti. Unutra nisu samo kriminalci, nego i nedužne građanke i građani. Rekli smo imamo problem s višestrukim identitetom. Pogotovo se e, spominje iz konzervativnih krugova primjer Anisa Amrija, e, čovjeka koji je izvršio e, teroristički napad za Božić u Berlinu. Njega se godinama pratilo, znalo se za njega, ali što je u tom trenutku pošlo po krivu, zašto se nadležne vlasti nisu mogle, nisu mogle reagirati na vrijeme, to sad neki istražni odbor istražuje. Što se tiče zaštite podataka, doći ćemo do točke bez povratka, ali imamo tu i pitanje sigurnosti. Naime, imat ćemo tu i biometrijske podatke o ljudima i e, tu zapravo smo izloženi e, potencijalnom napadu na CIR ne želim si niti e, zamisliti kakve bi posljedice mogle biti da se provali u te podatke. Mislim da ne možemo se suglasiti s ovakvim načinom. Stvaranjem skupe infrastrukture e, zapravo ćemo pogodovati samo poduzećima koji prodaju hardware i software. I zapravo time se približavamo idealu države koja sve nadzire ja mislim da zato trebamo glasati protiv interoperabilnosti informacijskih sustava. Sada zastupnica Ernst na minutu i pol. Da, sjetimo se još jednom slučaja Anisa Amrija. Tu su sve sigurnosne snage zakazale i to ne zbog toga toliko što je on imao više struki identitet, nego zbog pitanja e, koje e, koja su vezana za ustavnu zaštitu, odnosno službe koje su ga prestale nadzirati. Što se dogodilo? E, jasno nam je da nam treba neki europski portal gdje ćemo bolje identificirati ovakve kriminalce. I e, tu imamo dvije baze podataka. Imamo i ovaj e, biometrijski portal, zatim imamo pohranjen identitet, višestruki identitet i tako dalje. Kada razgovaramo o tehničkoj operabilnosti, mislim da se tu o nekim stvarima laže. Radi se o svrhovitosti u korištenju tih podataka. Po onome što je i rekao prethodni govornik, ovo je točka s koje nema povratka, jer jednom kada odustanemo od načela svrhovitosti, e, to je ta stvar je gotova. Svi građani će postati lak plijen država i sveobuhvatnog nadzora. Ako uvedemo još i Eurodak u taj sustav, onda ćemo tu dobiti e, super veliki sustav s podacima gdje je e, moguće bilo kakvo utvrđivanje podataka, čak i tamo gdje nema kaznenih dijela. Biometrijska registracija e, građana, to će nas sve jednog dana dovesti u neki novi svijet. Zastupnica Ferrara na jednu minutu. Hvala lijepa. Ovaj zakonodavni paket od izuzetne je važnosti. Policijske i pravosudne operacije su, ojačaju zajedno s informacijama koje se dobivaju, dakle, sigurnost europske unije. Do pariških napada smo vidjeli da e, treba zapravo nešto napraviti kako bi se popunile manjkavosti u informacijskom sustavu i treba imati načina da se dijele informacije. Bolja mogućnost konzultiranja i komunikacije među zajedničkim bazama podataka bit će puno bolja za nacionalne vlasti i omogućit će se da se na bolji način izdaju vize. Tako da će države članice bolje moći shvatiti ko predstavlja opasnost, ko se koristi višestrukim identitetima, ko je počinio ozbiljne prekršaje. Treba dakle bolje upravljati tim bazama podataka koje će bolje komunicirati. Na taj način zahvaljujem izvjestiteljima na izvrsnom poslu. Hvala. Za... Hvala lijepa predsjedniče. Kao prvo dozvolite mi želim zahvaliti izvjestiteljima na ovom radu koji se temeljio na odličnoj suradnji. E, taj posao nije bio baš jako jednostavan, daleko od toga. SID klub imao je brojne legitimne rezerve e, u, pogledu reformiranja baza podataka e, policije, unutarnjih poslova i pravosuđa. No uvjeren sam da su te različite baze podataka bile ustrojene u različite svrhe i to namjerno. Zato su postojali razlozi zašto su te baze odvojene. Naravno mi znamo da postoje sigurnosni izazov u Europi upravo sada i shvaćam da zato trebamo sustave koji će nam omogućavati borbu protiv toga. Na primjer, prijevare u vezi s identitetom. Moramo se pobrinuti da imamo sustave koji će pomoći vlastima da pravo, pravilno obavljaju posao. No isto tako smo svjesni da je privatnost podataka bitno pitanje. To je jako osjetljiva stvar. I zato e, reforma tih sustava treba biti vrlo dobro promišljena. Isto tako vas želim upitati na rezervacije koje su izrazili i Agencija za temeljna prava i e, Europski nadzornik za zaštitu podataka. Naglasili su potrebu da se provjera identiteta upravlja na centralizirani način, a da tu bude i razmjernost predviđenih mjera. Isto tako želim reći da ne možete pretpostavljati da su e, državljani trećih zemalja po definiciji prijetnja naše sigurnosti u EU. To je malo previše. Isto tako me brine trend koji smo vidjeli u vezi s tim izvješćima kada govorimo o sigurnosti e, e, e, i da radi toga ograničavamo temeljna prava. To me brine. Mi trebamo e, Europu u kojoj su temeljna prava i sigurnosni, e, sigurnosna pitanja su komplementarne kategorije, a ne one koje se međusobno natjecaju. E, mislim da danas imamo kompromis koji možemo podržati. Prego. Tak, eh, tak Hvala lijepa, predsjedniče. Moram priznati da baze podataka, to mi je bilo nešto dosta novo kada sam dobila ovaj zadatak. Ja sam odvjetnica za migracije i radila sam puno na granicama, na određenim aspektima granica. No ovaj prijedlog na stolu je onaj e, o kojem ću ja govoriti iz migracijskog pravnog motrišta. I zato ja smatram da je on jednak kao i sveokupni tent koji sada vidimo koji želi spriječiti ljude da dolaze u Europu da putuju ovakve provjere neće spriječiti ljude da napuste svoje zemlje, ali moramo prespitati naša načela, temeljna prava. Ako stalno donosimo zakone koji podrivaju ljudska prava, to nije u redu. Migranti će i dalje dolaziti, ali što je sa našim strahom? Mi ih se bojimo i zato kršimo tradicionalna prava, na primjer o privatnosti podataka. Isto tako kažemo da su migranti potencijalno kriminalci. Mislim da je to protivno svemu u što ja vjerujem, a isto tako je moj politički klub. Mi želimo pristupiti stvarima otvorenim, otvoreni e, e, e ja sam bila otvorena na početku, ali sada znam da ovi prijedlozi sada na stolu E, su protivni onome što ja mogu prihvatiti. Na primjer, zajednički reporizitori za e, identitet i e, služba za poklapanje biometričkih podataka. Dakle, komisija je otišla predaleko, nisu nas uvjerili. Nisu nas uvjerili da postoji stvarna potreba za tim, da je to nužno, razmjerno cilj ne opravdava sredstvo, bojim se. Imamo načelo o privatnosti podataka, o temeljnim pravilima i moramo stati iza tih načela. Ja se e, e slažem sa e, kolegom koji je govorio monstruozne baze podataka, tako i ja mislim. Hvala. Sada zastupnik Pimenta Lopeć. Hvala lijepa. Ove e, prijedlozi kao i prikupljanje i korištenje biometrijskih podataka nameću da se koristi informacijski sustav za bolju pristupačnost vlastima. One tako bolje mogu pristupiti pojedinačnim podacima, da pritom ne trebaju ići preko sudskog sustava. Radi se zapravo ovdje o nadzoru koji je super nadzor, dakle ovo je političke prirode, a na taj način štedi se sloboda građana i previše se stvara zbrka između kriminala, terorizma i migracije. I svi koji dolaze iz trećih zemalja smatraju se eventualnim e, osobama koje će koji osobama koje su za nešto krive. Za sada je to slučaj s predstavnicima trećih zemalja, ali uskoro će se to dogoditi i sa onima iz građanima Europske unije. Ovo je jednostavno stav ekstremne desnice koja se tako miješa u socijaldemokraciju. Mi se uvijek usmjeravamo na kontrolu i želimo e, bolje mehanizme. E, e, ja tvrdim da ovaj pristup je pogrešno usmjeren, pogrešno vođen i zapravo je neisplativ. Što se tiče troška ovog zakonodavstva za porezne obveznike Europske unije, predviđeno je da će biti oko 460 milijuna eura. Kad se to eh, usporedi sa onim što troši SAD sa sličnim brojem stanovništva, oni tamo eh, štite eh, otpornost unutarnje sigurnosti. Ovo je kap u moru. Ako Europska unija ozbiljno misli onda trebamo e, ozbiljan, detaljan i transparentan proračun koji treba predložiti. E, još me brine i kvaliteta podataka. Ako uspostavimo europski portal za pretraživanje, za procjenu e, biometrijskih podataka, to ovisi o kvaliteti dostavljenih podataka. Imamo brojne slučajeve e, kada počinitelji kaznenih dijela uništavaju svoje identifikacijske podatke, uklanjaju svaku i tako nisu odgovorni za svoje radnje. E, putovnice se prodaju na e, crnom tržištu. Što se tiče vlasništva podataka, je li itko u komisiji E, ili, ili, ili raspravljao na razini vijeća. Da li ste razmotrili što misli 500 milijuna europskih građana o tome da njihove osobne podatke e, se prikuplja, da se s njima upravlja i da postoji pristup njima na ovaj način? Ja se nadam da Europska unija ne želi postati policijska država, ali netko mora postaviti to pitanje, za ne? I na posljedku, E, ovdje pod opsadom e, e, sveti stup Europske unije, a tu se zapravo želi ostvariti kontrola Europske unije gdje bi bila dovoljna kontrola suverene nacije. Hvala. Sada kolegica Morales, minutu imate. Kolega Morales, oprostite. Sada kolega Lopez Aguilar. King. Komisario King, komisario Avramopoulos, garantizo todo el apoyo. Povjereniče King, dragi kolege, španjolski socijalisti podržavaju učinkovito postupanje protiv terorizma i prekograničnog kriminala. Što je interoperabilnost? To su zajednički podaci, granične kontrole, e, vizni sustav, šengenski sustav, Eurodac, ECRIS e, i tako dalje. Treba e, povezanost tih sustava osigurati na način koji je prikladan. Ne smije nastati zabune između onoga što je teroristička prijetnja i onoga što su podaci o građanima zaštićeni europskom e, direktivom o zaštiti podataka. E, to mora biti razmjerno i moraju se čuvati temeljna prava građana. Hvala kolegi Lopez Aguilaru. Više se nitko nije javio za riječ. Pa sada e, povjerenik King u ime komisije, izvolite. Hvala lijepa predsjedniče. Hvala svima koji ste govorili na vašem sudjelovanju po tim pitanjima. Očito